humanitarnu pomoć i tako dalje u svim kriznim područjima svijeta moramo djelovati koliko možemo, ali moramo jačati vanjsku granicu, naročito onu između Grčke i Turske. Tu imamo problem na istočnom sredozemlju i na zapadno-balkanskoj ruti. Hrvatska neće dozvoliti da postane zemlja koja će postati neformalni hotspot. Mi nismo podignuli barijere, ograde, bodljikave žice. Što više mi štitimo naše granice, 6500 policajaca koji čuvaju hrvatsku granicu, koji čuvaju buduću šengensku granicu, granicu Europske unije. Primjenjujemo naše zakone, europske standarde i međunarodne konvencije. Znam tvrdnje koje su ovdje istaknute, ukoliko su istinite, one će se istražiti. Ali te optužbe ne treba uzimati kao činjenice. To vam želim poručiti kao osoba koja je e, posjetila granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i koji razumije kakva je situacija na terenu. Moramo surađivati, koristiti Frontex, pomagati jedni drugima kada je riječ o ovom problemu. Kada je riječ o proširenju, što je spomenuo gospodin B, želim reći jednu stvar. Nema tu zalijetanja, to je jedna odgovorna logika. Govorim o europskim državama koje su okružene europskim državama. Zemlje e, jugoistočne Europe nemaju kamo drugamo ići. Neće postati članice SAD-a, Kine, Rusije ili kogoga već. Jedini način naprijed jeste Europa. I naša politika je strukturirati te odnose na ozbiljan način ukoliko ćemo stalno primjenjivati politike, to da ostavljamo na njih e, dojam kao da će zauvijek ostati u čekaonici, oni će se jednostavno udaljiti od ciljeva i izgubit će se ovaj zamah e, za reforme. Otvaranje pregovora ne znači da će sutra ući u Europsku uniju, to znači stroge, naporne pregovore, postupke. I stoga je dakle, izmjena metodologije i napredak koji će se postići u ove zemlje dovesti do toga da ćemo u Zagrebu na sastanku u vrhu imati jednu uspješnu izjavu koja će označiti eh, idući put u idućih deset godina. Zastupnica Tomašić, hvala vam na vašim sugestijama. Znam da želite uspješnu Hrvatsku. Radit ćemo zajedno na tome. Ovo nećemo obavljati na nekakav isključivo protokolarni način. Mi smo se pripremali. U četvrtoj godini mandata smo. Mi se ovime bavimo svakodnevno u svom političkom životu, želimo razumjeti Europu, radili smo na europskom članstvu i želimo postati relevantan čimbenik u Europi. Konačno, o e, vlastitim sredstvima, što je spomenuo zastupnik Ola Kušić, dvije stvari – ravnoteža između tradicionalnih politika i modernizacije. To nije jednostavan problem. Da je to bilo tako jednostavno, već bismo došli do e, sporazuma o prethodnom sazivu parlamenta. To je velika odgovornost za sve nas. Stajališta su dosta udaljena. Moramo sve uzeti u obzir kako bismo postignuli

Poštovani gospodine premijeru, veliko mi je zadovoljstvo što vas ponovno vidim ovdje i to u ovoj novoj ulozi. Želio bih se osvrnuti na dva pitanja. E, kao prvo, Europska komisija e, predstavila je prijedlog e, za e, poreznu transparentnost velikih e, međunarodnih poduzeća. Mala i srednja poduzeća, obični građani plaćaju poreze, međutim velike multinacionalne tvrtke ne plaćaju poreze, a vi gospodine premijeru imate priliku ponovno staviti tu temu na dnevni red Europskog vijeća. Za sada to nije predviđeno i zato vas pozivam da ovu temu vratite na dnevni red vijeća i dovršite posao posao koji je započelo finsko predsjedavanje kako biste došli do većine na vijeću. I na posljedku želim reći da e, e, bi trebalo nastaviti postupak što se tiče objave lobističkih aktivnosti. E, bilo je obećanja u tom smislu. E, Hrvatsko predstavništvo to još nije učinilo. Molim vas da slijedite finski primjer. Hvala. Hvala, gospođa Conte, minuta i 30. Prije svega želim poželjeti uspješan e, posao našim hrvatskim kolegama sa Hrvatskom dijelimo naše prekrasno more. Tamo imamo sjajnu ribu, međutim e, Jadransko more je nažalost bilo žrtvom restriktivnih politika Europske unije. Imamo tu e, norme o ukupno dopuštenom ulovu, a tu su primjerice, to je primjerice smanjenje broja dana provedenih na moru za naše ribare. To može smanjiti do 40% E, naše ribarske aktivnosti. Sve to je poduzela Europska komisija umjesto da sasluša parlament, ona nas je zaobišla i djelovala kroz opću komisiju za ribolov u sredozemlju. Zbog toga je važno jačati koordinaciju među našim zemljama i zajedno djelovati protiv e, ovih pokušaja delegitimizacije parlamenta. Zalaganje Hrvatske, Italije i Slovenije za e, ribarstvo treba biti zajedničko, trebamo zaštititi e, ribare kroz dobrosusjedsku politiku. Nadam se da će vaše predsjedništvo napraviti mnogo toga i mnogo toga dobroga za naš ribarski sektor da ćete omogućiti modernizaciju e, plovila te nove socioekonomske standarde unutar Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Želim čuti jasne odgovore. Hoće li se nastaviti pregovori ili će se prekinuti pregovori o maloj pelagijskoj ribi u Jadranskom moru? Samo ukoliko budemo donosili politike koje će biti učinkovite i jednostavne, moći ćemo ojačati naš gospodarski rast bilo bi dobro također promovirati programe kao što je Interreg. Hvala lijepo, samo vas molim da govorite malo sporije radi prijevoda. E sada riječ ima gospodin Terč na jednu minutu. Hvala vam. Lijepi pozdrav premijeru Plenkoviću. Želim vam doista iskazati sve najbolje želje tijekom vašeg predsjedanja Vijećem Europske unije. Sjećam se kada sam e, kao novinar bio u Osijeku, Karlovci, takozvanoj krajini i tada je ovako nešto doista bio jedan dalek san. I upravo je u tome ljepota ujedinjenja Europe od e, Talina do Zagreba i ne smijemo dopustiti da se tako što uruši. Mislim da predsjedništvo Republike Hrvatske vijećem Europske unije doista može poslušati kao primjer i podsjetiti Europu na važnost da se bojimo protiv supranacionalne ideologije socijaldemokrata. Također moramo postići da prevlada zdrav razum. Takvi projekti ideološke naravi poput konferencije o budućnosti Europe ili pak Europski zeleni plan nisu želja svih građana Europske unije. Ispričavam se. Zastupnica Bjork ima riječ na jednu minutu. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Gospodine Plenkoviću, vaše predsjedništvo kaže da se želite usredotočiti na vladavinu prava i bolje upravljanje migracijama. Osobno sam nakon što sam pročitala izvješća obišla područja koja ste spomenuli na sjeveru Bosne i na tom dijelu Hrvatske. Bilo je 10.000 nezakonitih povrataka i 25.000 čak 2019. godine. Nakon što sam pročitala izvješća o brutalnosti Hrvatske granične policije. Moram priznati da su priče ponekad bile još i gore. Bilo je ranjavanja od pasa i ta brutalnost e, koju sam bila svjedok doista je bila strašna. Civilno društvo pokušava pokazati solidarnost prema izbjeglicama, međutim i oni se nalaze e, na meti niti jedna država članica ne bi se smjela ponašati tako na svojim granicama, bez obzira gdje se to nalazi, doista tome treba stati na kraj, treba postati jedan neovisni mehanizam za praćenje stanja i moramo jasno reći da Hrvatska ne može ući u šengenski prostor ako se ne zaustavi takva situacija. Hvala. E, imate plavi karton. Prihvaćate li pitanje gospodina Sokola? Da, izvolite. Izvolite, imate 30 sekundi. Hvala lijepa. E,

hrvatska granična politika vratila 20 ljudi preko granice. Vidjela sam rane od ugriza pasa, vidjela sam da su ljudi morali do prsiju stajati u hladnoj vodi prije nego što ih se prisililo da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Nemojte govoriti da je to neistina, nego samo recite hoćete li prihvatiti neovisni mehanizam za monitoring i e, hoćete li postići to da se poštuju međunarodna prava jer to sada nije slučaj. Hvala na jednu minutu, gospodin Sinčić.

<clears throat> frau präsidentin e, poštovana gospođo predsjednice komisije poštovani premijeru e, sada smo na početku novog desetljeća nove godine novog predsjedavanja. u svakom početku postoji nešto magično e, postoje velika očekivanja i zato postoje velika očekivanja i što se tiče hrvatskog predsjedavanja. E, u programu koji ste predstavili ima puno toga pozitivnoga jer ste se spremni angažirati što se tiče velikih izazova. Osvrnula bih se na migracije. Od 2015. u Europskoj uniji radimo na zajedničkim rješenjima. E, ima jako puno događanja e, na tu temu i kod mene, kod kuće u Bavarskoj e, možemo vidjeti da ljudi imaju velika očekivanja i žele jedinstveno rješenje što se tiče migracijskih problema na razini Europske unije. Molim vas da se založite za to da ostvarite stvarni napredak tijekom vašeg predsjedavanja kako bismo usvojili zajedničke propise na području azila i zajednički se nosili s ovim izazovima. Ono što nam je potrebno je kombinacija sigurne europske vanjske granice, zakonitih migracija i suzbijanja uzroka koji dovode do migracija. E, drago mi je E, što se bavite ovim pitanjima i što ste se osvrnuli na pitanja kolega koje se tiču migracija i Schengena. Situacija je kritična, posebice na grčkim otocima i zato molim, e, s obzirom na velike izazove, e, zeleni plan, Brexit, VFO, da se doista posvetite iznalaženju rješenja za migracijske probleme, rješenja koje će uključiti sve države članice. Hvala. Zastupnica Piri na jednu minutu. Hvala vam. Uvažena potpredsjednice, gospodine premijeru, drago mi je da vas ponovo vidim u ovome domu. Kriza u Libiji eskalacija sukoba između SAD-a i Irana doista naglašava važnost naše uloge u susjedstvu. Moramo poticati također multilateralni poredak, ali moramo pokazati i odlučnost da to potkrepimo konkretnim radnjama. Premijer e, ne može biti globalni čimbenik ukoliko Europska unija ne ispuni svoja obećanja. To je posebno važno kada govorimo o Zapadnom Balkanu. Moramo zajamčiti vjerodostojnost čitavog procesa i otvoriti pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom i to u ožujku prije sastanka na vrhu u Zagrebu. Naša unija ne može biti snažna ako dopustimo demokracijama da ne zažive. Poljskoj i Mađarskoj trebaju snažne jedinstvene mjere u vijeću. To predstavlja prijetnju i e, kada je riječ o svim ovim pitanjima koja sam spomenula, moj klub je spreman surađivati sa predsjedništvom e, Republike Hrvatske vijećem Europske unije. Hvala. Sada imamo govornike na popisu za spontano javljanje za riječ. Imamo ih 16, međutim upozoravam vas da se nećete svi moći javiti za riječ. Držite se zadanog vremena. Vrijeme nam ističe, tako da kada se upali crvena lampica, to znači da morate završiti govor. Sada riječ ima zastupnica Haje. Hvala vam. Gospodine premijeru, ovo je sada već peto predsjedništvo koje se bavi pitanjem budućeg proračuna Europske unije. Nadamo se da će sada polučiti uspjeh. Charles Michel je dobio mandat da postigne dogovor, međutim Hrvatsko predsjedništvo će doista imati važnu ulogu u čitavom procesu jer doista moramo ostvariti pomake. Što se više čeka, naši poljoprivrednici, znanstvenici, regije i naši projektni partneri imaju sumnje. Većina programa još nije finalizirana, još nisu poznata sredstva koja će biti alocirana. Što se tiče korisnika, kako planirati projekte u, takvoj neizvjesnosti, a što se tiče parlamenta, kako ozbiljno pregovarati o budućim aktivnostima ako ne znamo koja će nam sredstva biti na raspolaganju. Naš cilj je zajednički, naši izazovi su zajednički. Borba protiv klimatskih promjena neće se dogoditi u Luksemburgu. Isto tako se migracije neće rješavati samo u Grčkoj. Naša e, suverenitet u području hrane ne mogu se rješavati samo u Francuskoj i Njemačkoj. Tako da je rješenje jednostavno. E, moramo omogućiti Europsku uniju da ima vlastite izvore prihoda. Sada riječ e, ima zastupnik Markart na jednu minutu. Hvala lijepa. Gospodine premijeru, kao prvo želim vam puno uspjeha tijekom predsjedavanja Vijećem Europske unije. Predstavili ste vrlo važne prioritete i između ostalog je prioritet i Europa koja povezuje. Mislim da je važno da u ovom kontekstu svima bude jasno da uvijek iznova postoje kritike političara u smislu da jedno govore, a drugo rade. I zato moramo voditi računa o tome da postoji podudarnost između riječi i dijela. Mislim da u narednim mjesecima trebamo voditi dijalog. Postoje različita mišljenja o politici azila, međutim u tom dijalogu moramo biti iskreni i otvoreni jedni prema drugima. E, brine me to što uvijek iznova vidimo samo jednu stranu. U Hrvatskoj sam to vidio. Ima toliko dokaza o vraćanju azilanata na silu, vraćanju migranata na silu na vanjskoj granici. Uprno e, Uporno se tvrdi da se to ne događa, umjesto da se istraže takvi slučajevi. Ako govorimo o Europi koja štiti, onda to mora biti Europa koja štiti ljudska prava i na vanjskim granicama. Hvala. Zastupnik Bardela sada ima riječ. Hvala vam, potpredsjednice, gospodine premijeru. Demokršćanska vlada u Hrvatskoj sada preuzima rotirajuće predsjedništvo Vijećem Evropske unije. Doista, s obzirom na konkurenciju unutar Evropske unije i čak uplitanje u e, domaće poslove država članaca te globalizaciju, Vidimo da se predsjedništva nižu, međutim politike su sve slične. Evropljani su sve više kritični prema Europskoj uniji, kao što se vidi iz najnovijih anketa u Francuskoj, Italiji, i Španjolskoj, da ne govorimo o Ujedinjenoj Kraljevini. Oni koji se zalažu za federalnu Europu žele snažnije integracije, više proširenja. Molim vas, molim vas ispričavam se, možete li, molim vas usporiti. Dakle, manje nacionalnog suvereniteta. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine u jeku institucionalne krize imalo je također i posljedice na čitavo gospodarstvo u Hrvatskoj poput radnika brodogradilišta E, gdje su se morali nositi sa slobodnom e, konkurencijom. Ne možete ignorirati izazove koji su pred vama, gospodine premijeru. Program koji nam ovdje predstavljate ne pokazuje ništa revolucionarno i neće promijeniti svakodnevni život europskih građana. Budite sigurni da će predsjednik Macron na kraju popustiti pred pritiskom komisije te će se dati zeleno svjetlo za pristupni proces Albanije usprkos e, problemima o kojima mi jedini progovaramo u ovome domu. Gospođa Merkel će ponovno preuzeti glavnu ulogu tako da će se ponoviti ono što smo već do sada viđali. Um, Hvala. Sada riječ ima gospodin Jurica na jednu minutu. Hvala vam lijepo. Jedna od važnih zadaća hrvatskog predsjedništva bit će osigurati napredak u pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru s obzirom na izlazak Ujedinjene kraljevine postoji jedna rupa u proračunu koju treba popuniti, što znači da treba povećati proračunske prihode. Doista mi je žao što neke države članice govore o uvođenju novih poreza i povećanju doprinosa iz proračuna država članica. Ono što treba učiniti je bolje upravljanje raspoloživim resursima. Što se tiče Slovačke, mi smo neto primatelj sredstava iz europskog proračuna, međutim naši građani shvaćaju da manje prihoda znači i manje novca. Ono što ne razumiju jest zašto se novac već više godina koristi po istom ključu distribucije novca, a to se pokazalo neučinkovitim. Ja apeliram na vijeće da bolje definira vlastite kriterije i područja politika te da izvrši bolju analizu uspješnosti projekata. Zastupnik Papadimulis, izvolite. Hvala vam. Gospođo von der Leyen, mislim da bi bilo dobro da se ovdje kažu neke istinite činjenice. Što se tiče krize u Libiji, te krize između SAD-a i Irana, Europska unija tu jednostavno nije prisutna. Ona je prisutna kao kanal, ali ništa ne nudi. Mi smo gospodarski gigant, ali na međunarodnoj sceni smo veličine škampa. Treba nam Europska unija koja će doista odigrati svoju ulogu i zalagati se za mir na međunarodnoj sceni. A da bi se to postiglo treba unijeti brojne promjene. Nas neće suditi po lijepim riječima nego po rezultatima. Na kraju ovog šestomjesečnog razdoblja. Hoćete li moći dati doprinos tako da dobijemo višegodišnji financijski okvir koji će biti uspješan na temelju brojnih prijedloga koji su izneseni, tako da se zadrže sredstva za kohezijsku politiku, regionalni razvoj. Hoćemo li moći pokrenuti pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom u ožujku? Hoćemo li se moći zalagati za razne dosije kao što su politika azila, a koji su u blokadi u vijeću. Hoće li se sve to dogoditi, gospodine Plenkoviću? Hvala lijepa. E, dobar dan, gospođo von der Leyen. E, dobrodošli natrag u Europski parlament, gospodine Plenković. E, čuli smo vašu prezentaciju prioriteta i e, vidjeli smo u vašem programu i težište na otocima e, u sklopu Europe koja povezuje. Mislim da je to iznimno važno s obzirom na energetsku tranziciju. A isto tako iznimno je važno osigurati razvoj i usvajanje novih vještina za nova radna mjesta. To je jedan od najvećih izazova u ovo novo doba. Govoreći o Europskom zelenom planu postavio bih pitanje e, zašto ne bismo krenuli sa pravim zelenim ulaganjima? E, znamo da je postavljanje ambicioznih ciljeva samo dio posla. Pravi posao e, tiče se e, provedbe ciljeva u praksi. Trebaju nam promjene danas u Europi. Želim vam puno sreće tijekom predsjedavanja. Zahvaljujem minutu i 30. Zastupnik Dele, izvolite. Hvala lijepa. Poštovana gospođo predsjednice, Poštovani premijeru, govorit ću o proširenju. Iznimno mi je drago što je ova tema visoko na listi prioriteta. Riječ je o vrlo složenom, ogromnom e, i višestrukom zadatku. Države članice trebaju usvojiti novi pristup, a kao drugo treba ponovno uspostaviti povjerenje u zemljama Zapadnog Balkana u smislu e, da pristupanje Europskoj uniji nije samo mamac e, koji je vrlo, vrlo dalek od njih. Postoje zemlje koje se zalažu za proširenje. Ljudi žele pristupiti Europskoj uniji, iako se Europska unija u zadnje vrijeme u odnosu na neke ponaša poput Mačehe. Nadamo se da će se to promijeniti. Mađarsko e, izaslanstvo u Europskom parlamentu spremno vam je pružiti potporu e, što je više moguće, jer mi mi e, želimo blagostanje u europskom susjedstvu E, bez sudjelovanja ovih zemalja Europa ne može biti dovoljno snažna kako bi se nosila s pritiskom e, globalne politike i zato e, trebamo određene mjere poduzeti sada. Hvala. Zahvaljujem. Plavi karton od zastupnika Luisa Kurikana. Prihvaćate li pitanje gospodine Deli? Samo trenutak. E, čini mi se da je došlo do zabune. Nema e, pitanja. Prelazimo na sljedećeg zastupnika, e, zastupnik Ertug. Hvala lijepa. Gospodine premijeru, dobrodošli natrag u parlament. Želim vam puno sreće tijekom predsjedavanja. Želio bih se osvrnuti na Europu koja povezuje. To je iznimno važno. E, još uvijek postoje područje i regije u Europskoj uniji gdje postoje ograničena povezanost ili nikakva povezanost s internetom. E, to posebice negativno utječe na ruralna područja i područja iz kojih se ljudi iseljavaju. Europski građani trebaju profitirati od e, sigurne i pouzdane i pristupačne digitalne infrastrukture. 5G nije samo slogan, to je osnova za određene aplikacije, za poslovanje, za poduzeća u prometu, u području energetike i tako dalje. I upravo zato ova rascjepkanost e, i nedovoljan razvoj u Europskoj uniji nije prihvatljiv. Moramo nešto učiniti kako bi postojala ujednačena situacija, ujednačen razvoj u Europskoj uniji. Moramo imati strateški pristup i omogućiti svima 5G, ne smijemo nikoga zanemariti i ne smije tu doći do urušavanja e, standarda, socijalnih i radnopravnih standarda. Hvala. Zastupnica Ček, jedna minuta, izvolite. E, hvala lijepa. Dragi hrvatski prijatelji, vrlo često govorimo da je Europa na raskrižju. A sada možemo donijeti odluku o tome e, kojim putem krenuti. I Odluke u ovom trenutku iznimno su važne. Klimatska kriza, e, sve veće nejednakosti, Brexit, e, e, dugoročni proračun, vladavina prava u nekim zemljama. Sve su to otvorena pitanja koja dovode do dugoročnih posljedica i implikacija za sve države članice. I zato ne smijete podcijeniti postupak koji se tiče vladavine prava. Ne radi se tu o Poljskoj i Mađarskoj, radi se o nama kao zajednici, radi se o tome imamo li mi kao Europska unija dovoljno samopoštovanja da nešto učinimo kada dolazi do zanemarivanja i povrede naših vrijednosti i prava. Određene konkretne mjere nedostaju. Nadam se da ćete imati hrabrost e, i djelovati kao netko ko se zalaže za vladavinu prava e, jer je došlo do namjerne obustave procedura i zato molim da predvodite svojim primjerom i ostavite baštinu koja će biti uzor u budućnosti. Hvala. Zastupnica Štrik, jedna minuta. Izvolite. Hvala lijepa. E, pozdravljam hrvatsko predsjedavanje, odnosno hrvatskog predsjednika u Europskom parlamentu. Želim vam puno uspjeha u ostvarenju ciljeva. Jedan od e, ciljeva Europske komisije je e, novi sporazum o azilu temeljem načela solidarnosti i prava na azil. Usvajanje novih propisa možda će trajati godinama a e, ipak postoje brojna pravila koja kada bi se već sada primjenjivala pomogla bi u jednačenju postojećeg sustava. Zanimalo bi me što će predsjedništvo učiniti kako bi osiguralo usklađenost sa postojećom pravnom stečevinom na području azila u svim državama članicama. Osim toga, takozvani pushbackovi se događaju na vanjskim granicama država članica. E, dakle, migranti se vraćaju u silom. Kao izvjestitelj Vijeća Europe svjedočila sam takvoj praksi. Posjetila sam hrvatsku granicu sa Bosnom i e, doista sam bila zapanjena e, dokazima brutalnog nasilja koje se zbiva i e, i uskraćivanja pristupa e, postupku azila koje će mjere poduzeti e, e, Hrvatska kako bi spriječila ovakvu praksu, kako bi je suzbila i u Hrvatskoj i u drugim državama članicama? E, predsjedavajuća prekida zastupnicu. Prekoračili ste vrijeme. Moramo ovdje biti stroga. Minuta i 30. Zastupnik Dare, izvolite. Hvala vam predsjedateljice i hvala gospodine Plenković. Snažna Europa u svijetu izazova, to je slogan koji je Hrvatska odabrala. Hrvatska ima veliku priliku, ali i izazov koji se nalazi pred njima, to je približiti e, institucije građanima i dokazati da Europa nije ona Europa ekonomskih interesa i financijskih interesa, već Europa građana. Trebamo zato mnogo više učiniti za naše lokalne zajednice. To neće biti jednostavan semestar. Imamo velike izazove kao što su Brexit, donošenje VFO, upravljanje migratornim e, tokovima i čitav niz drugih prioriteta. Potom više razvoja, više sigurnosti, više infrastrukture, veća uloga na globalnoj sceni. Imamo i druge točke programa, to je potpora poljoprivredi, ruralnim zajednicama, rast konkurentnosti, pomaganje malim i srednjim poduzećima, razvoj održivog turizma, makroregionalna suradnja. Potom kultura, obrazovanje i tu se možemo složiti sa povećanjem mobilnosti studenata, istraživača, zaštita europskog kulturnog nasljeđa te korištenje sporta kao sredstva za inkluziju. Možete li usporiti, kaže predsjediteljica? Ah, ho capito. Mi perdoni. Essendo la regione del Veneto e visto... Dolazim iz regije Veneto, imamo tu dosta sličnosti između moje regije i Hrvatske, te ću pomoći toj zemlji kako bi ispunila svoje ciljeve i predsjedništvu želim dobar početak rada te im nudim svoju potporu i suradnju. Hvala vam. Hvala lijepa. Zastupnik Božoa na jednu minutu, izvolite. U ime flamanske delegacije ja bih se osvrnuo na tri prioriteta. Kao prvo što se tiče održivog proračuna koji treba biti usredotočen na 21. stoljeće, digitalizaciju i razvoj. Svijet neće čekati Europu. E, govorili ste i o vladavini prava i e, naglasku na vanjskim europskim granicama. Tu ne smijemo sjediti iz skrštenih ruku. Brexit je ono što slijedi i u sklopu pregovora moramo osigurati maksimalnu suradnju sa britanskim kolegama. A što se tiče zemalja Zapadnog Balkana, mislim da postoji nova situacija i tu moramo osigurati dinamičan proces temeljem ostvarenih rezultata. Hvala. Želim vam puno sreće. Zastupnica Philips. E, vidjela sam vas jutros e, kada ste odlazili iz hotela sa e, svoja tri službena vozila i zapravo sam htjela da me povezete jer mi se čini da bi to bilo klimatski prihvatljivo i poželjno voziti se istim automobilom. Tu moramo imati određene ambicije. E, vi želite e, da Hrvatska uvede euro, a svoju vlastitu zemlju e, želite uvesti u okove Europske središnje banke jer u Europskoj uniji postoji visoka nezaposlenost, e, plaće stagniraju. Nemojte to učiniti, zadržite kunu. Što se tiče Ujedinjene kraljevine, ona odlazi iz ovog fanatičnog e, projekta koji je bankrotirao i zato Smatram da treba pozvati brojne propise koji su nepotrebni. Ako se to ne dogodi i ostali će napustiti Europsku uniju. Zastupnik Gonzalez, izvolite. Hvala lijepa. E, dobrodošao kući, Andrej. No, e, Hrvatska je najmlađa država članica i e, sada preuzima predsjedavanje Vijećem Europske unije. To je doista velika čast. Ne smijemo e, zaboraviti da ukoliko ne budemo krenuli prema naprijed e, zajedničkim snagama, e, izgubit ćemo ravnotežu i zato je važno otvoriti vrata i za druge, uključujući zemlje Zapadnog Balkana. Što se tiče konferencije o budućnosti Europe, s obzirom na Brexit, Mislim da moramo prozvati separatiste i populiste i jasno dati do znanja da je nacionalizam e, suprotstavljen miru. Kao što si rekao Andrej, e, svim snagama moramo stati u obranu vladavine prava. Moramo štititi integritet naših sudova i Europskog suda za ljudska prava i naravno Europska

Hvala lijepa. Poštovani gospodine premijeru, dobrodošli natrag eh, u mjesto s kojeg ste krenuli u Europski parlament. Čestitam eh, hrvatskom predsjedavanju i hrvatskom predsjedništvu na ambicioznom programu, posebno što se tiče zemalja Zapadnog Balkana. Ovo je bio vrlo ambiciozan početak godine, posebno za gospođu von der Leyen, koja je u Zagrebu rekla da treba dati zeleno svjetlo Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Međutim, podsjet bih vas na ono što se dogodilo, podsjetila bih vas na ono što se dogodilo prošle godine. Ne smijemo obećavati ono što ne možemo ostvariti. Osim toga, globalna realnost je takva da mi e, zapravo više ne možemo dopustiti e, da su zemlje Zapadnog Balkana e, izvan ovog kluba. Moraju postati dio obitelji. E, moramo ostvariti napredak što se tiče ovog pitanja, definirati novu metodologiju za pristupanje zemalja Zapadnog Balkana. Istodobno ih moramo konsultirati jer u protivnom smo osuđeni na neuspjeh. E, kao drugo, ono što je spomenuo gospodin Picula, kada govorimo o konferenciji o budućnosti Europe, svaki kandidat za članstvo mora imati svoju ulogu u toj e, konferenciji. Hvala vam lijepa. Molim vas da poštujete e, predviđeno vrijeme. 10 e, sekundi je još prihvatljivo, ali 20 ne. E, minuta i 30 zastupnik Krah. Gospodine premijeru, prije 28 godina većina država članica priznala je Hrvatsku kao neovisnu državu. A danas vi sjedite ovdje i predstavljate prioritete hrvatskog predsjedništva. Međutim, čitao sam ovaj program i moram reći da sam razočaran. Govorite o Turskoj kao o kandidatu za pristupanje, govorite o Kosovu. Ne vjerujem da bi Franjo Tuđman poštivao ovakvu politiku i ne vjerujem da većina u Hrvatskoj podržava ovakvu politiku. Ovdje vas e, upozoravam kao europljanin vi ste spremni voditi politiku koja je u suprotnosti s interesima vaših građana. Pogledajte koliko vaših građana napušta Hrvatsku. Kada uzmete Franju Tuđmana i njegovu knjigu e, Hrvati i njihova nacionalnost u današnjem vremenu, onda ćete pronaći više odgovora što se tiče odgovornosti. Europska unija je veliki globalni gospodarski prostor sa najnižom stopom rasta, niskom mogućnostima investiranja, a ipak želite uložiti e, milijarde u sprječavanje klimatskih promjena. Rješavanje E, problema e, za Europu pronaći ćete kod Tužmana, a ne u Briselu. I nadam se da će Hrvatska donijeti onaj duh iz 90-ih godina i vratiti se zdravom ljudskom razumu. E, sami znate da velike države ne nose veliku korist. predsjednica prekida govornika. Zastupnik Tošenovski, jedna minuta. Hvala lijepa. U programu e, predsjedavanja u poglavlju o prometu, infrastrukturi, energetici, govorite o klimatskim promjenama Europskoj uniji i provedbi energetske unije. E, tu bi se trebali biti oprezni što se tiče ostvarenja postojećih ciljeva. Oni su vrlo složeni i tehnički i gospodarski gledano. Ono što me brine je da nakon što definiramo određene ciljeve za industriju, već sada smo spremni povećavati te ciljeve. Mislim da se sada trebamo usredotočiti na jačanje programa Obzor Europa. Ukoliko ne želimo nesrazmjerno povećanje troškova, ovo pitanje ne možemo riješiti bez novih znanstvenih rezultata. E, vjerujem da će hrvatsko predsjedništvo uspješno voditi pregovore i povećati financijska sredstva za ovaj program. Želim vam puno uspjeha u predsjedavanju. E, zahvaljujem zastupnik Puđmon, jedna minuta. E, gospođo predsjednice, poštovani gospodine premijeru, veliko mi je zadovoljstvo e, slušati vašu prezentaciju. E, država koja je nedavno stekla neovisnost preuzima predsjedavanje Vijećem Europske unije. Pozivam vas da potaknete dijalog između Španjolske i Katalonije. Riječ je o unutarnjem pitanju E, koje će postojati tijekom hrvatskog predsjedavanja. Tu treba pronaći političko rješenje kroz dijalog i pregovore. Europska unija mora nastojati pronaći e, zajednički demokratski mehanizam za samoodređenje. Sada je trenutak da europski političari dignu glas i pokažu cijelom svijetu da postoji bolji način. Pravo na samoodređenje je najbolji i najdemokratičniji način za rješavanje unutarnjih sukoba ne samo u Europi nego diljem svijeta. Hvala. Imamo dva plava kartona. Jeste li spremni prihvatiti pitanja? Da, ne, u redu. Zahtjevi su odbačeni. Na redu je zastupnik Murešan, minuta i 30. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Poštovani gospodine Plenković, dobrodošli natrag u Europski parlament. Sjajno je vidjeti da Hrvatska preuzima ulogu predsjednika Vijećem Europske unije. Sada ste uzor za cijelu regiju Zapadnog Balkana. Hrvatska je ostvarila ekonomsku stabilnost. Uskoro će Hrvatska ispuniti i sve uvjete za pristupanje Schengenu i može biti model za sve zemlje Zapadnog Balkana. I tu nam trebaju dvije stvari. Kao prvo, zemlje Zapadnog Balkana trebaju provesti reforme i kao drugo, Europska unija treba održati obećanja koja je dala tim zemljama i omogućiti im pristupne pregovore, otvoriti im europsku perspektivu i pomoći da pristupe Europskoj uniji. Svaki doprinos koji hrvatsko predsjedništvo može dati imat će povijesni značaj u ovom kontekstu. E, gospodine premijeru, vi dobro poznajete Europski parlament. E, Imaćete priliku pokazati te sposobnosti u sklopu pregovora o proračunu Europske unije. E, filozofija je ovdje sljedeća. Ako želite dobro financirati sve prioritete, morate imati financijska sredstva i za stare i nove prioritete. Stari prioriteti su važni, oni nisu zastarjeli, ali trebamo više učiniti za nove prioritete, zaštitu vanjskih granica, klimatske promjene, zaštitu okoliša. I zato molim da surađujete s parlamentom. Recite kolegama u vijeću da prioriteti zahtijevaju nova sredstva i trebaju osigurati sredstva za ciljeve o kojima govore i trebamo osigurati e, namjensko i kvalitetno korištenje izdvojenih sredstava. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnik Danielson, jedna minuta. Hvala vam E, hvala gospodinu premijeru što nam je predstavio prioritete hrvatskog predsjedništva. Ovo su važna vremena. Ovo je trenutak u kojem ćemo odrediti naš smjer za idućih pet godina. Za nas socijaldemokrate je važno da se fokusiramo na gradnju socijalnog e, sektora, naročito kada je riječ o zdravstvu i o sigurnosti na radnom mjestu. Imamo situaciju da e, više tisuća Evropljana svake godine izgubi život na radnom mjestu. Primjerice dobiju neku vrstu tumora zato što su izloženi određenim tvarima na radnom mjestu. Zato je važno da se ovdje donese nova strategija koja će se baviti ovim, ovom vrstom problema. To je nešto na što se valja fokusirati. Nadam se da će hrvatsko predsjedništvo to staviti visoko na svoj dnevni red i da će se osigurati da dobijemo e, novu strategiju za zdravlje i sigurnost na radnom mjestu. Hvala lijepo zastupnica Bizoto. Hvala vam. Umorni smo. Umorni smo od uzaludnih priča, lažnih obećanja ove Europe. Rat je u susjedstvu, u Libiji, a Europa spava. Sljedećih mjeseci će dolaziti do valova nezakonitih migranata koji će dolaziti na obale Italije. Europa ne čini ništa. Potom islamisti koji prijete našoj sigurnosti, a Europa daje milijarde eh, eura Erdoganu i Turskoj. Čini se kao da smo u znanstveno fantastičnom filmu. A zapravo je sve tako prokleto istinito. Lješ, Možemo zapljeskati Merkelici, Makronu, pa i vama predsjednici van der Leyen. Što se još treba dogoditi? Što čekate? Tu sjedite i čekate da čamac zvan Europa potone. Ili ćete se probuditi ili ćemo završiti kao Titanik. Thank you. One minute for... Jedna minuta, zastupnik Ross. Dank u voorzitter. De Europese Hvala vam. Evropska Unija želi eh, smanjiti korištenje fosilnih govora, međutim to se neće moći nadomjestiti isključivo energijom sunca ili vjetra. Potrebno je imati odgovarajući energetski miks koji će obuhvatiti nuklearnu energiju. 9. siječnja povjerenik Timmermans je izjavio za nizozemske medije da je nuklearna energija neodrživa i da je preskupa. Međutim, nemamo rješenje za takvu, za ovakvu situaciju. U Francuskoj 70% energije dolazi iz nuklearnih postrojenja u Njemačkoj se ulažu znatne svote u razvijanje održivih izvora energije, kao što je primjerice energije vetra. vjetra. Međutim, ta postrojenja uništavaju okoliš i nemamo dakle adekvatnu zamjenu fosilnih goriva. Situacija je jako složena. Ono što treba napraviti jest da se počnemo boriti protiv eh, SAD-a i Kine i treba staviti visoko na dnevni red korištenje nuklearne energije. Zastupnik Dorfman. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana predsjednice komisije, čestitam na ovom ambicioznom programu eh, prvog hrvatskog predsjedavanja Vijećem Europske unije. Ovdje bih e, e, želio reći da je iznimno važno da je težište na zajedničkoj poljoprivrednoj politici i e, u odnosu na VFO. Trebaju nam ruralna područja koja su održiva u budućnosti, trebamo osigurati ostanak poljoprivrednika na selu. Vrlo često se danas traži od poljoprivrednika da budu ekonomični e, jer jedino ukoliko budu e, profitabilni i ekonomični ostaće na selu. I zato trebamo e, voditi računa o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ne samo o velikim investitorima, nego doista o onim ljudima koji ostaju na selu i ondje žive. I o tome e, trebamo voditi računa u sklopu višegodišnje financijske e, politike. Hvala. Zastupca Hungerius, hvala vam. Htjela bih čestitati hrvatskom premijeru na prvom hrvatskom predsjedanju Vijećem Europske unije. Ovo je ključna godina, to je reklo već više kolega. Tu je tema Brexita i ne smijemo smetnuti suma da je do Brexita došlo upravo zato što naši građani nisu osjetili da im pružamo adekvatnu potporu. Zato valja dobro promišljati o ambicioznom višegodišnjem financijskom okviru koji će povesti računa o socijalnim aspektima, ali nažalost pregovori uopće ne idu u tom toku. Moramo se također potruditi da Europski socijalni stup podrži odgovarajući proračun. Potrebno je imati na raspolaganju odgovarajuća sredstva za ispunjenje zadaća. Također, socijalni aspekti moraju biti uzeti u obzir na način da se nikoga ne zanemari. Želim vam puno sreće u vašoj novoj ulozi i u ispunjavanju vaših ciljeva. Hvala lijepo, zastupnik Ranžel. Hvala vam. Gospodine premijeru, gospođo predsjednice komisije, Poželio bih dobrodošlicu gospodinu premijeru i hrvatskom predsjedništvu. Hrvatska je najmlađa članica Europske unije, a gospodin Plenković je jedan od europskih eh, političara koji se najviše zalaže za europski projekt. Uvjeren sam da će hrvatsko predsjedanje ojačati našu suradnju. Htio sam također pozdraviti činjenicu da se otvaramo prema Zapadnom Balkanu, prema zemljama koje se žele pridružiti Evropskoj uniji. Međutim, jedna stvar je sigurna. Nema Europe bez integracija zemalja Balkana. Htio sam također pozdraviti prioritet vezan uz koheziju te potrebu jačanja višegodišnjeg financijskog okvira. Tu je također konferencija o budućnosti Europe. Imali smo tu pojedine sumnje, nismo bili sigurni želi li vijeće ovu konferenciju, ali sada evo čuli smo da će hrvatsko predsjedništvo to apsolutno podržati. Hvala lijepo zastupnik Zorinjo. Snažna Europa u svijetu izazova. Hrvatska evo preuzima svoje prvo predsjedanje Europskom unijom. Doista vam želim sve najbolje. Snažna Europa treba biti Europa koja će biti kadra djelovati, koja će ići prema naprijed. To je Europa koja postiže uspjehe i kroz programe kojima se jača kohezija i konvergencija. Pitanje vlastitih prihoda. Potom povezanost Europe. Mirnodopski projekt, demokratski projekt. Europa promovira i čini sve da zaštiti ove aspekte. Također pravedna Europa, tolerantna Europa, nikoga ne smijemo zapostaviti. Europa koja utječe, afirmativna Europa koja se osnažuje, koja sklapa partnerstva, ne samo sa